Poštovane dame i gospodo, zamolio bih vas da sjednete na svoja mjesta. Ja objavljujem da sjednica koja je prekinuta 27.5. se nastavlja. Kolegice i kolege, prije nego što započnemo s